Good Dobro vam jutro, dame i gospodo, dobrodošli. Još jednom dobar dan, dame i gospodo. Prije nego što otvorim ovaj sastanak, dvije napomene s moje strane. Prije svega molim vas da stavite slušalice, ja ću govoriti češki jezik, to mi je mnogo lakše nego govoriti engleski. A druga stvar koju želim reći jest da se ovaj sastanak prenosi putem interneta, putem web streama, dakle uživo imamo prijenos na internetu. Danas e, nastavljamo sastanak koji smo započeli jučer Govorit ćemo o sedmoj točki dnevnog reda, predstavit ćemo istraživanje o širenju nuklearnog oružja u sjeveroistočnoj Aziji. U ovom istraživanju riječ je o nuklearnoj politici Sjeverne Koreje, i o implikacijama nuklearne politike Sjeverne Koreje vezano uz zabranu širenja nuklearnog oružja. Naš pododbor naručio je to istraživanje zajedno sa delegacijom za vanjske poslove s Korejskim poluotokom. Istraživanje će nam predstaviti autor istraživanja, gospodin Benjamin Hojte koji je viši istraživač sa, e, iz Zaklade za strateška istraživanja u Parizu. I ovime vam predajem i riječ. Hvala vam lijepo predsjedatelji, poštovani članovi odbora, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo danas biti ovdje s vama i to je za mene jedna neobična prilika da s vama podijelim neka razmišljanja vezano uz važnu međunarodnu sigurnosnu temu koja se odnosi na širenje oružja E, nuklearnog oružja. E, ja sam Benjamin Hajtekovotu e, sa, iz Zaklade za strateška istraživanja u Parizu. Od mene je zatraženo da pripremim istraživanje vezano uz širenje nuklearnog oružja u sjeveroistočnoj Aziji za ovaj parlament. Najprije ću iznijeti glavne zaključke tog istraživanja, onda ćemo, nadam se, imati dovoljno vremena za razmjenu mišljenja vezano uz ovu složenu temu i na temelju vaših komentara ja ću finalizirati izvješće i nadam se da će ono svima vama i svim zastupnicima u ovome parlamentu biti korisno. Što se tiče balističke krize u Sjevernoj Koreji, ona je veoma složena jer su u nju uključene brojne varijable. Neke od tih varijabli i danas su nam nepoznate. Rezult rezultat jučerašnjih predsjedničkih izbora u SAD-u u tu jednadžbu unio je još jednu nepoznanicu. Ja ću iznijeti neka prethodna razmišljanja vezana uz mogući utjecaj rezultata izbora na ovu situaciju kada budem iznosio svoje zaključke. Prije nego što nešto kažem o različitim naporima koji se ulažu kako bi se smanjio balistički program Sjeverne Koreje, prije svega vam želim reći nešto o trenutačnom stanju tog programa, jer to je nešto što uvelike izaziva zabrinutost u međunarodnoj zajednici. Što je ono što znamo, što možemo u ovom trenutku procijeniti? Glavna stvar o kojoj treba voditi računa jest činjenica da e, se nuklearni program e, Demokratske republike Koreje značajno poboljšao e, od početka ovoga desetljeća i od dolaska na vlast Kim Jong-una 2012. E, godine. E, kao što znamo, sustav verifikacije iz Beča e, u rujnu ove godine utvrdio je da je došlo do neobične sezmičke aktivnosti u Koreji i i tada su zabilježili e, potras od 5,1 stupanj po Richteru, američki seizmički sustav zabilježio je da je to bilo 5,3 e, stupnjeva po Richteru i riječ je o zapravo testiranju e, bombe. Što se tiče testiranja nuklearnih bombi u Koreji, oni se e, uvelike, dakle ta testiranja se uvelike ubrzavaju. E, imali smo ih 2006., 2009., 2013. i ove godine 2016. I oni u ovom trenutku u Sjevernoj Koreji proizvode otprilike 6 kg plutonija e, godišnje, što je dovoljno za izradu jedne nuklearne bombe E, općenito se smatra da u ovom trenutku ta zemlja ima sposobnost proizvesti 6 do 8 nuklearnih bombi u kojima bi bilo između 32 i 54 kg plutonija. Dakle, e, na temelju posjete jednog Amerikanca e, dvije 2010. Sjevernoj e, Koreji znamo nešto o tome što se ondje radi i on smatra da bi um, Pyongyang mogao imati oko 150 kg HEU-a, dakle e, što omogućava proizvodnju velike količine bombi. Drugim riječima, e, režim bi mogao imati do kraja ove godine dovoljno materijala za proizvodnju 20 e, do 25 fisijskih bombi. Što se tiče raketnog programa, prema procjenama testirano je preko 20 sustava za e, isporuku e, bombi, dakle raketnih e, sustava. 19. 19 ih je bilo 2014. godine, a 7 godinu dana prije E, dakle, važno je e, razlikovati rakete na čijem se razvoju tek radi u odnosu na one koje su već operativne. Dakle, također je ovdje važno spomenuti e, testiranja od kojih je provedeno od otprilike 5 e, do 10 samo u prošloj godini vezano uz različite raketne sustave. I pri tome se koriste propelenti od krutih e, goriva. Što se tiče e, i RBM-a, e, taj sustav e, je 2016. testiran devet puta, dva najnovija testiranja zbila su se prije dva tjedna i navodno nisu bila uspješna. Prije svega to znači da je Sjeverna Koreja dakle uvelike predana razvoju ovakvih balističkih e, raketa. Što se tiče trenutačnih e, operativnih vozila, većina njih odnosi se na skad rakete. također postoje i nova taktička vozila. otprilike desetke puta na godinu se testira e, ispaljivanje raketa iz takvih vozila. Ono što je značajno jest da Sva nova testiranja se otvoreno rade pred očima međunarodne zajednice. Što se tiče tog najnovijeg ubrzanja, možemo reći da je 20. rujna ove godine e, sjevernokorejska informativna agencija vrlo jasno izvještavala o lansiranju lansiranju novog satelita i ono što je ovdje karakteristično jest da se pokazuje osnovna sposobnost te zemlje ne samo da izgrade satelite, već da izgrade rakete na tekuće i kruto gorivo e, koje e, mogu dakle e, postaviti takve satelite. E, istodobno ne treba pretjerivati kada je riječ o sjevernokorejskom e, nuklearnom programu. Naime, do sada se još nije pokazalo da oni mogu uspješno lansirati e, ICBM, odnosno interkontinentalnu balističku raketu. No, naš problem u ovome trenutku jest da neovisno o jačanju e, međunarodnih sankcija protiv sjevernokorejskog režima i njihovog programa, oni svejedno možda imaju kapacitet da dalje razvijaju svoj balistički program i to vlastitim sredstvima. Što se tiče e, proliferacijskih aktivnosti diljem svijeta, a to je naravno još nešto što brine međunarodnu zajednicu, Sjevernokorejski režim uspostavio je e, određene mehanizme za isporuku e, oružja i ti mehanizmi su se s vremenom razvili i e, sada doprinose financiranju e, razvoja raketnog programa Sjeverne e, Koreje. Dakle, drugim riječima, unatoč svim sankcijama, oni na taj način financiraju svoj program. Dakle, uvelike se sumnja u odnosu na Libiju, Siriju i druge zemlje da Sjeverna Koreja širi nuklearno oružje, ali ne postoje konkretni dokazi o tome, barem se o tome ne piše u um, otvoreno dostupnoj literaturi. Što se tiče širenja balističkih raketa, Zna se da e, iranski i sirijski program razvoja e, raketa Sjeverna Koreja podupire e, još od 90. godina. 2002. godine potpisali su sporazum sa Sirijom, a s Iranom 2012 i prema mišljenju većine stručnjaka nema dokaza koji bi govorili da postoji neka duboka suradnja u pogledu razvoja raketnog programa tih triju zemalja. Naravno, ova priča vezana u Sjevernu Koreju je počela davno, još 90. godina. Moramo biti realni međunarodni E, sustav sankcija je e, zakašnjela reakcija međunarodne e, zajednice Dakle, nakon proljeća 2007. stvari su se ubrzale i s obzirom na to ubrzanje u razvoju njihovog programa o kojem sam upravo govorio, rezolucije UN-a mogu se zapravo smatrati tek simboličnima. Moramo biti svjesni da e, nije mnogo napravljeno kako bi se problemu pristupilo na neki drugi način, ali međunarodni program sankcija je ojačan dodatno a osobito nakon donošenja rezolucije Vijeća sigurnosti 2270 eh, u ožujku ove godine. Dakako, mogli bismo reći da je ovo glavno pitanje kojim bi se trebale pozabaviti sve strane e, zainteresirane e, za ovaj sukob. Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je pet rezolucija protiv nuklearnog programa Sjeverne Koreje još 2006. godine prvi, zatim je uvelom režim međunarodnih sankcija koji se usredotočava na to da se Sjevernoj Koreji spriječi pristup tehnologiji i materijalima potrebnim za razvoj nuklearnog i raketnog oružja. E, taj međunarodni režim od 2006. do 2013. sve se više e, postrožavao, e, međutim, dakle, sve je čvršće uspostavljena veza između vlasti u Pjongjangu i nuklearnog e, programa. I zapravo se zapravo se dakle u te četiri donesene rezolucije nalaze odredbe koje se mogu protumačiti na različite načine. E, ono što je e, ključno za međunarodni režim sankcija jest e, to da recimo Kina kao povijesni saveznik Sjeverne Koreje dakle se tome suprotstavlja i općenito se smatra da 70 do 90% potpore Sjevernoj Koreji dolazi upravo iz Kane, iz Kine, a ukupna vrijednost E, ukupna vrijednost međunarodne trgovine Sjeverne Koreje porasla je od 500 milijuna dolara 2000. godine do gotovo 7 milijardi dolara 2014. godine. E, Kina drugim riječima ne surađuje s međunarodnom zajednicom e, i Sjeverna Koreja to koristi upravo za nastavak svog programa i agresivno ponašanje prema susjednim zemljama. E, ambicija sankcija UN-a prema Sjevernoj Koreji uvelika se promijenila, nastoje se uvesti sveobuhvatno